ćete e, izvještaj o kojim se nominacijama radi. Ukoliko ne bude primjedbi, smatrat će se da su te nominacije usvojene. Time